o e, statusu koncentracije poljoprivrednog zemljišta u Europskoj uniji. Vrlo kratka prezentacija izvješća. Pa izvjestiteljici dajem riječ, izvolite. E, uvaženi kolege, predsjedniče, e, Malo je par e, e, minuta prije ponoći, ipak moramo odraditi još ovu važnu temu. Dok e, sada razmišljamo ovdje o brojnim temama iza naših leđa se koncentrira, da to i ne primjećujemo, koncentrira se poljoprivredno zemljište sve više u rukama sve manje njih, malih, odnosno u malobrojnim rukama velikih poljoprivrednih koncerna. 3% svih poduzeća kontrolira više od 50% poljoprivredne površine u Europi. Mislim da to je dovoljno da pokaže koliko je situacija ekstremna. E, izvješće na vlastitu inicijativu o koncentraciji poljoprivrednog zemljišta u Europi, a posebice drugi dio izvješća koji govori o tome kako je moguće da poljoprivrednici uopće danas kupe zemlju e, je e, jasno označeno u izvješću. Samo par stvari o kojima govorimo o izvješću, e, a svima naravno zahvaljujem na izuzetnoj suradnji na ovom izvješću. U izvješću e, jasno stoji da zemlja nije redovna roba za trgovinu. Naravno da smo mi za četiri temeljne slobode u Europskoj ali zemlja nije redovna roba za trgovinu. Također izvješće kaže da mi kao parlament Europske unije ali kao komisija moramo učiniti sve da e, u zemljama e, članicama e, ove dobrovoljne smjernice budu doista i provedene. Moramo podupirati zemlje članice da spriječe rasprodaju poljoprivrednog zemljišta. Rasprodaja, misli se rasprodaja od strana i drugih zemalja članica, ali i kroz treće, i od strane trećih zemalja. Jasno tražimo od komisije, i to je jedna od središnjih točaka, od komisije tražimo katalog kriterija koji će jasno utvrditi kriterije kako zemlje članice u Europskoj uniji mogu bez diskriminacije zaštititi svoju e, svoju zemlju od rasprodaje. Naravno, postoji i problem sa korupcijom. Naime, kažemo da Europska unija treba uspostaviti observatorij za tržište zemljištem koji će E, jasno djelovati s jasnim podacima i time omogućiti pregled o tome kako izgleda koncentracija agrarnog zemljišta u Europskoj uniji. I ovo mi je posebice jasno, e, jasno i važno. Jasno se zalažemo za cilj e, da širenje vlasništva je nešto što doprinosi dobro stanju. To nije socijalistički pojam, nego do širenje vlasništva te vrste vlasništva u cijelom društvu doprinosi stabilnosti društva, a nije socijalistička ideja. Znači, a, ključni e, točke europskog agrarne modela i agrarne politike su da to nije proizvodnja samo proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, nego poljoprivredna politika i model u Europi povezane su i sa zaštitom e, bioraznolikosti, vode, klime, i dobar europski poljoprivredni model e, mora e, uključiti e, mnoge dionike i mora imati puno poljoprivrednika, a ne samo malobrojne. I jasno kažemo da postoji izričita veza između koncentracije novca u sve manje ruku i da to je isti korak kao i koncentracija poljoprivrednog zemljišta u sve manje e, malobrojnim rukama u Europskoj uniji. Još e, se u izvješću e, jedna stvar jasno kaže o poljoprivrednoj politici u budućnosti. Ako mi mislimo da potpore u poljoprivrednoj, u poljoprivrednoj politici ide putem E, površinski vezanih potvora, to je potpuno krivo jer e, ta vrsta subvencija e, dovodi do sve veće koncentracije zemljišta u rukama sve manjih. Znači, mi još moramo odraditi svoju zadaću u tom pogledu. Dakle, uvaženi kolege, sada je lopta u dvorištu komisije i zemalja članica, to je tema koja se odnosi na zemlje članice. I mi kao parlament E, moramo sutra velikom većinom izglasati i rijetko smo e, tako uvjereni da e, u neku, nešto kao što je zaustavljanje koncentracije poljoprivrednog zemljišta. Zahvaljujem izvjestiteljici. A obzirom da je prošla ponoć, želim reći, evo, dobar vam četvrtak, jer već je četvrtak. <laughs> minut. Proszę wybaczyć. A e, zapravo sada imamo spontane javljanje za riječ. Javilo se desetero ljudi. Pa možemo dati riječ onima koji se još nisu javili za riječ. Gospođa Rodriguez. Jeste li ovdje? Jeste. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Koncentracija poljoprivrednog zemljišta je ozbiljan problem u Europskoj uniji i doista je vrlo teško mladima i ljudima koji ne posjeduju zemljište ući u ovu industriju. Također to stoji na putu e, manjim poljoprivrednicima. Za te spekulacije postoji mnogo razloga, znači spekulacija, ekspropriacija za neke druge investicije i tako dalje, zajednička poljoprivredna politika. Dakle, po komisija i vijeće ponekad odvraću pogled i dopuštaju i vlade da se to događa i prioritiziraju nepoljoprivrednu uporabu zemljišta. Nadam se da će komisija primiti na znanje ovu rezoluciju i zajamčiti zaštitu poljoprivrednog zemljišta mjerama koje će očuvati i prioritizirati socijalnu funkciju proizvodnje hrane i omogućiti mehanizmima da stanu na kraj koncentracije takve vrste. Moramo imati zajamčeno zemljište za male farme, mlade žene, svi koji žele krenuti u poljoprivrednoj industriji. Hvala. Marija Hojbuš. Hvala Mariji Nojhelka kao izvjestiteljici. Ona je E, doista radila inkluzivno, otvoreno sa svim klubovima, pokušala postići dobre kompromise, mislim da smo ih i pronašli i doista je neosporno da se, da se u Europi događa koncentracija poljoprivrednog zemljišta i neosporno je također i da zakonodavstvo u nacionalnim, e, da je tu zakonodavstvo u rukama nacionalnih država, ali europska politika u mnogim područjima se umješava u ovo područje. Evo samo jedan primjer zajednička poljoprivredna politika, već je rečeno regionalni razvoj, financijska investicijska politika, sve to ima utjecaja i na pitanje e, pristupa zemljištu, eventualno špekulaciji sa zemljištem i ko pokušava iskoristiti to kao investiciju ali zem, zemlja je temelj za preživljanje ne samo za poljoprivrednike, oni proizvode za naše unutarnje tržište. Mislim, prodaju, moramo moći prodavati na istom tržištu. Dakle, doista je važno da Europska unija e, naprave odgovarajuće smjernice koje će biti ishod za sve poljoprivrednike i da imamo zaštitu za e, temelj e, E, za život ne samo poljoprivrednika nego i svih nas zajedno. Gospođa Morvaj. Zahvaljujem predsjedniče. Mislim e, da je ovo izvješće povijesno u tome da se kaže da je vlasništvo nad zemljištem nešto što je i osiguranje uvjeta života lokalnog stanovništva i proizvodnje zdrave hrane u e, odgovarajućem okruženju na licu mjesta. Također se kaže da e, zemljište ne smije biti predmetom spekulacije e, špekulacije i maksimizacije kapitala i Sustav e, potpora Europske unije još i potiče to. Moje pitanje je povjereniku Oettingeru izvjestiteljici. Mogu li se e, krenuti još korak dalje i izvući zaključke da sloboda e, kapitala, kretanja kapitala je nešto na što isto treba utjecati ili promijeniti se, na primjer da se u mađarskom ugovoru o pristupanju izmijeni na taj način da se kaže da je zemljište dio slobode kretanja kapitala. Molim vas odgovor ako može povjereniče. Hvala, gospođa Bermeho. Zahvaljujem predsjedniče. Ova rasprava o pristupu noći, nažalost, događa se usred noći, a govorimo o vrlo temeljnom pitanju za europsku poljoprivrednu politiku. Moje zemlje, Španjolskoj mi doista trpimo zbog e, što su mnogi, mnoge parcele e, zemljišta napuštene i previše fragmentirane da bi, bile, da bi se mogle koncentrirati na jugu. A zemljište je koncentrirano u rukama malobrojnih e, velikih zemljoposjednika koji se obogaćuju na zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Naime, doista treba prepoznati važnost javnog planiranja također borbe, potrebe borbe za koncentracijom poljoprivrednog zemljišta. Naime, zemlja i zemljište mora biti u rukama onih koji na njom rade. De la pequeña propiedad Dakle, e, e, to upravo održava samo tkivo ruralnih područja. Zahvaljujem. Dakle, evo kolege, mislim da smo doista prekoračili e, i vrijeme za catch tako da moramo zatvoriti raspravu u okviru spontnog javljanja za riječi. žao mi je evo, ovih osam govornika koji su se još javili za riječ, ali nažalost nije bilo vremena za to. Povjereniče, izvolite. Predsjedniče, uvaženi zastupnici. Hvala zastupnici Nojhel i njezinim kolegama koji ovim izvješćem su proveli jednu važnu analizu o vlasništvu i korištenju e, poljoprivrednih površina u Europi i otvorili tu temu i također dokumentirali svoje zabrinutosti koje dijelimo i mi kao komisija. Naime, zemlje i zemljište igra važnu ulogu e, u našim e, E, ekonomijama, ali i u našim društvima. I vlasništvo nad e, šumama ili poljoprivrednim površinama, kao i nad nekretninama, e, ima stabilizacijsku funkciju za naše građane – koji e, time preuzimaju i odgovornost za Europsku uniju, za svoje regije, za svoje zajednice, za svoje komune. I to i dokumentiraju i mislim da e, je to e, ključna stvar za daljnji razvoj poljoprivredne politike i onome što ćemo imati u proračunima za sljedeće godine. Znači, jedino što možemo izvući je sljedeći zaključak, a to je da mi moramo omogućiti e, sljedećim generacijama da ostanu u tom zanimanju i da vide perspektivu i da kako ćemo kod ove koncentracije u industriji hrane stvoriti perspektivu za e, male poljoprivrednike. Dakle, ovdje imamo konflikt ciljeva. Naime, s jedne strane, naravno, u europskom pravu je zacrtana sloboda investicija, sloboda ulaganja. Bilo tko, mali ili veliki, ima pravo investirati, ulagati u robu. Kao građanin Europske unije u vlastitoj zemlji, u tuđim ili u drugoj, bilo kojoj drugoj zemlji Europske unije. Također pozvani su i treći. I obrnuto. I to je prije svega stvar zemalja članica koji imaju mogućnost e, boriti se protiv koncentracije zemljišta, ali i protiv naravno spekulacije takvim koncentracijom zemljišta i poduzeti odgovarajuće e, korake i također eventualno zaštititi određenim koracima poljoprivredne površine. Ali pritom mora se poštivati europsko pravo. U posljednjim godinama smo savjetovali zemlje članice oko toga, to ćemo i nastaviti kako bi se njima i regijama ukazali putevi o tome kako se odgovarajuće zaštitne mjere i ograničenja e, mogu postaviti u skladu sa europskim pravom kako e, posredno ili neposredno e, ne ići na diskriminaciju, ali postaviti takve mjere. Dakle, vjerujemo da ovo izvješće ćemo nastaviti, ovim izvješćem ćemo nastaviti ovu raspravu sa zemljama članicama sa vama i s drugim zemljama članicama koje su zainteresirane naravno. I e, u okviru sljedećeg financijskog okvira i u okviru reforme zajedničke poljoprivredne politike i e, povjerenici će se u okviru svojih mandata baviti ovim pitanjem. Zahvaljujem povjereniče, vjerujem da ovim...